zapisnik sa jučerasnog e, zasjedanja. Imamo li kakvih napomena? Ne, onda potvrđujem da je taj zapisnik usvojen. Također želim reći da sam od kluba zastupnika socijaldemokrata dobila zahtjeve za neminaciju